Um, Poštovani kolege, dobro vam večer. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu otvoriti ovaj naš zajednički, sastanak našeg zajedničkog odbora, odbora Ekon i odbora, odbora za proračune. Kao što znate, imamo nekoliko zanimljivih i važnih tema. Mislim da su vrlo, vrlo dobro odeprane a i do sada smo vrlo uspješno e, radili e, na različitim izvještajima i sveukupno gledajući naše iskustvo zajedničkog rada je vrlo pozitivno. Stoga mi je vrlo drago da mu mogu predsjedavati i molim vas da usvojimo dnevni red. Zahvaljujem, a molim onda i da odobrimo zapisnik sa sjednice od 23. studenog 2017. Ako nema komentara ni prigovora, onda je usvojen. Nemamo priopćenja predsjedatelja. Žan, želiš li možda ti nešto reći ili preuzeti? vrlo mi je drago što smo uspostavili ovu e, suradnju, naša dva e, odbora. E, imam vrlo pozitivno sjećanje sa našeg prošle zajedničke sjednice, a sada ću uskoro dati riječ gospodinu Jerkije Katajnenu, potpredsjedniku komisije, koji će nas informirati o uspostavi programa InvestEU. Dame i gospodo, poštovani su predsjedatelji, hvala vam na pozivu. Vrlo mi je drago što sam opet ovdje s vama. I e, se već počeli smo govoriti o Europskom fondu za strateška ulaganja, to je dobar znak a očekujem dakle da je to nešto što vam je poznato i općenito da postoje određene spoznaje kod vas, bit će mi e, lakše govoriti. Dakle, krajem 2014. E, imali smo situaciju nakon gospodarske i financijske E, kriza na koju smo e, zajednički odgovorili investicijskim planom. Ja sam bio među onima koji su se najviše zalagali i borili za Europski fond za strateška ulaganja i e, znam da ste vi radili na tome i na tome zahvaljujem. Neću sada ponavljati brojke koje su vam svima poznate, ali ipak bih ukazao na neka velika E, postignuća. Zahvaljujući ovom fondu 6000 e, tisuća e, Gotovo je 15 milijuna domaćinstava e, imalo koristi od toga, 13 tisuća megavata nove, e, e, novog kapaciteta proizvodnje električne energije, a od toga je 95% iz obnovljivih izvora i energije, a više od 70 milijuna ljudi će imati koristi od zdravije i sigurnije E, pitke vode koju se dobiva iz novo izgrađenih e, mreža. Dakle, to pokazuje da ovaj fond znatno djeluje i da je e, omogućio mnoga toga dobroga. Isto tako e, olakšao je i strukturne reforme u državama članicama i pridonio e, povezanosti našeg jedinstvenog tržišta. No sve to zajedno nije dovoljno. Nije dovoljno kako bi se kompenzirale godine E, preniskog e, ulaganja. To nije dovoljno da bi se omogućila digitalizacija, inovacija, e, jedinstveno digitalno tržište i tako dalje. Nije dovoljno da bismo se pripremili za ono što nas tek čeka. Iz tog je razloga komisija za sljedeći višegodišnji financijski okvir E, predvidjela jedan novi instrument za podršku, jedan jedinstveni. On će nastaviti graditi e, na uspješnim stranama e, Europskog fonda za strateška ulaganja i omogućiti ulaganje od 38 milijardi eura u investicijskim projektima naših provedbenih partnera. On bi trebao E, potaknuti još 650 milijardi dodatnih ulaganja. I glavna poruka koju vam ja želim e, danas prenijeti je da će on nadići, da će to zapravo biti investicijski instrument 3.0 e, bolji utoliko što će donijeti pojednostavljenja on će integrirati sve razne oblike potpore i podrške koje se sad dobivaju kroz 13 e, centralno upravljanih instrumenata e, i e, i također će omogućiti ujediniti 13 savjetodavnih usluga u jednu. Dakle, e, imat ćemo isto tako jedan snažan brand, e, dakle Invest EU, Invest EU, što bi trebalo znati olakšati život korisnicima. Osim toga, on će nam omogućiti da s manje e, sredstava dobijemo više, da koristimo relativno dakle, manji dio proračuna time očekujemo 15% više investicija. Invest EU fond će omogućiti i e, lako povezivanje sa e, drugim programima recimo instrumenta za povezivanje Europe ili nekih drugih pravila će se naime e, Invest EU-a će se primjenjivati za cijeli projekt. Neće biti više dvostrukih pravila niti dvostrukog izvješćivanja i to je onda glavni oblik pojednostavljenja. Moja druga poruka je da će Invest EU poticati e, nove politike u većoj mjeri što znači da će pridonijeti stvaranju nove, novog investicijskog okruženja i da će utjecati na e, politike. Njegova je glavna svrha da e, ne, e, dosadašnjeg fonda je glavna svrha bila da djeluje u onom okruženju neposredno e, nakon krize. A sada imamo drugačiji fond strukturu, strukturu fonda koji ima četiri segmenta on e, omogućuje održivu infrastrukturu, omogućuje istraživanje, inovaciju, digitalizaciju, usmjerenje na mala poduzeća i podržava socijalna ulaganja i vještine. On također omogućuje državama članicama da naglasi investicije u određena e, politička područja time, e, dakle time što će ih usmjeriti upravo u tom smjeru. Naime, države članice mogu dobrovoljno pridonijeti oko 5% svojih investicija u ovaj fond. E, također će se nastojati, će, time moći e, e, imati koristi od dobrog kreditnog kreditnog rejtinga koje trenutno EU ima. Glavni partner će i dalje biti EIB, a očekuje se da će upravo e, Europska investicijska banka usmjeravati oko 75% ukupnih investicija u tom programu. E, očekuje se i da posebni sektori mogu imati koristi od intervencija drugih e, aktera, na primjer Banke Vijeća Europe, nacionalnih banaka, regionalnih banaka i tako dalje. Namjera je E, povezati snagu Europske investicijske banke sa e, ekspertizom e, nacionalnih i lokalnih aktera, pogotovo što će biti važno za manja poduzeća. Dozvolite da sada opišem tri karakteristike po kojima su E, dosadašnji fond i novi fond slični. Jedno je e, naslanjanje, e, oslanjanje na provedbene partnere i na njihovo znanje. Komisija provjerava cijelo vrijeme, međutim, usklađenost sa politikom Europske unije skupine stručnjaka iz e, država članica brinu se za ishod i krajnji cilj projekta. Drugo, postojanje investicijskog odbora koji e, donosi odluke o korištenju sredstava. To je ključno za sudjelovanje privatnog sektora. E, da kako da će se dalje inzistirati na transparentnosti i drugim važnim načelima na kojima inzistira Evropski parlament time što će se objavljivati odluke eh, investicijskog odbora. Zatim, eh, namjeravamo održavati jedan eh, portal u koji će međutim biti poboljšan u odnosu na dosadašnju situaciju. Ovo čvorište E, djelovat će se proaktivno u povezivanju, uspostavljanju odnosa između različitih e, potencijalnih partnera e, i različitih aktera. Jedan od naših, evo, da, da, da, kažem, na kraju stao bih, stavio bih naglasak na sljedeće. Naglasak je na investicijskom planu za Europsku uniju a koriste se e, iskustva iz dosadašnjeg fonda. E, deset posto tih investicija bit će usmjereno u ključne ciljeve e, gospodarskog e, rasta Europske unije. E, omogućit će se povezivanje i djelovanje prema jedinstvenim pravilima, a ne kao do sada za različitim pravilima za različite instrumente. I kao treće, iskoristit će se snaga Europske investicijske banke i njezino povezivanje sa ekspertizom lokalnih partnera. E, dame i gospodo, evo ovo je bio, su bile moje uvodne napomene e, u smislu vašeg upoznavanja sa e, instrumentom Invest EU i nadam se da će vam to biti od koristi kada ćete raspravljati o fondu. Hvala. Hvala vam na ovom izlaganju. to je e, projekt koji multiplicira e, s jedne strane e, sredstva, resurse, a istovremeno pojednostavljuje postupke. Sada pozivam su izvjestitelje da uzmu riječ. Svaki ima pet minuta na raspolaganju a neposredno nakon toga e, vi ćete potpredsjedniče dobiti priliku da odgovorite na komentare. Nakon toga će nam se obratiti izvjestitelji u sjeni koji će svaki imati dvije minute na raspolaganju, a da bi sve skupa bilo živahnije, vi ćete, gospodine potpredsjedniče, onda ponovo imati priliku da odgovorite na pitanja koja će vam oni postaviti. Kao prvo, dajem riječ Jose Manuelu Fernandesu. Hvala i ja bih želio iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim na organizaciji ovog zajedničkog sastanka. E, vrlo smo uspješno e, ran, već do sad radili i zahvaljujem potpredsjedniku komisije na tome i nadam se da će i ovaj naš projekt se pokazati uspješnim za cijelu Europsku uniju i da će biti od koristi svim građanima, a isto tako i europskom gospodarstvu. Nisam čuo da se spomenuli riječ eh, additionality, dodatnost. U ranijim prilikama se to ona vrlo često koristila, pa sam htio provjeriti da li će se ove kriteriji dodatnosti zadržati, dakle da li, odnosno kakvo je stajalište e, komisije e, da se on zadrži. E, osim toga još me nešto brine. Vrlo je dobro imati jamstvo koje omogućuje fleksibilnost, ali važno je i da on stvari čini predvidljivima E, što će komisija poduzeti kako bi se pobrinula da nam pristup ne bude pretjerano diskrecijski, odnosno E, dakle koji će biti postoci e, jamstava koji će se preuzeti iz različitih financijskih instrumenata. Mislim da je tu važna fleksibilnost, ali istovremeno da je vrlo važna i predvidljivost. Moramo moći predvidjeti što će se dogoditi. I onda još nešto što uvijek e, naglašavam, a to je teritorijalna kohezija. E, da kako da ovo nije fond namijenjen kohezijskoj politici, ali ne bi smio biti u suprotnosti kohezijskoj politici. Dakle, govorim sada o e, geografskoj i o tematskoj distribuciji. Kako će se komisija pobrinuti da zadovoljimo cilj, postignemo cilj e, primjerene geografske distribucije, a isto tako i da budu, budu uravnotežene zastup, uravnoteženo zastupljene različite teme. Naime, kad imate neki fond, onda istovremeno imate konkurenciju E, on je centraliziran, ali važno je da se podrška pruža u raznim e, smjerovima i mislim da ćemo imati mm, savjetodavnu skupinu koja će pomoći ostvarenju tog cilja. E, isto tako jamstva u smislu nacionalnih banaka. Naime, koji će dio jamstava se odnositi na Europsku investicijsku banku, a koji na une question, c'est qu'il y a beaucoup e, Nacionalne e, banke za promicanje ovih projekata. E, osim toga imamo neke države članice koje možda nemaju razvijene razvojne banke, a neke imaju, u nekima su slabe, u nekima možda uopće niti ne postoje. Dakle, to je situacija koju svakako moram uzeti u obzir. E, u Europskom fondu za strateška ulaganja. E, prema tom fondu su e, susjedne zemlje mogle koristiti jamstva, pa se pitam hoće li to i dalje biti moguće. A ukoliko hoće, kako možemo postići jedan sveukupni plan u kojem s jedne strane imamo fond Invest EU, ali je on povezan sa recimo fondom za Afriku ili fond za održivi razvoj. Također mi se čini da je parlament imao pravo kad je rekao da je 40% e, za jamstveni fond dovoljno za ustanovljavanje tog fonda. Imam još jedno pitanje. Naime, vidim da ste smanjili Ja une E, e, da ste smanjili ukupan broj uključenih. E, međutim, zanima kakav je odnos sa strukturnim fondom. Može li se Invest EU koristiti kako bi države članice zadovoljile onih 5% nacionalnih omotnica kojima mobiliziraju investicije? Može se s takvim povezivanjem može riješiti poteškoća uh, u onim državama članicama koji nemaju razvojnu banku. Ali, dakle, kako se došlo do one brojke od 5% za uh, potporu? Zašto nije određena stopa od 6% ili 7%. Dakle, to je moje sljedeće posto. Dakle, kako se došlo do tih posto i je li to ispravan iznos? Da kako da pretpostavljam da 5% e, koji se stavlja e, na raspolaganje unutar Invest EU-a je financiranje koje se usmjerava prema državama članicama i da bi eventualni e, profit išao, dakle dobit bi išla, bi se vraćala državama članicama. E, pa eto, ako to možete komentirati, a ja se nadam da ćemo i dalje dobro e, surađivati i da ćemo uspjeti razviti dobar EU na dobrobit e, građana Europske unije. Hvala u ime Ekona. Hvala potpredsjedniče Katajnen što ste ovdje došli. A radujem se i da ćemo nastaviti našu vrlo dobru suradnju vezano za ovaj dosje. Ako se ne varam, prošlog tjedna, 25. lipnja, FC je e, slavio svoj treći rođendan. Dakle, već imamo nekoliko godina rada za sobom e, s ovim instrumentom i slažem se s onime što je rekao potpredsjednika Tajnen. Ako pogledamo e, one koji su govorili pesimistično i da taj instrument neće uspjeti, mogu reći da su bili u krivu. Zaista FC je bio uspjeh. Uspio je pružiti dodatno, dodatna ulaganja za podršku malih i srednjih poduzeća i moram reći da su ovi rezultati vrlo pozitivni, a to je i zahvaljujući opredjeljenju ovoga parlamenta u tome što je podržao e, to, tu, e, taj propis, a i poboljšao taj instrument. Posebno želim zahvaliti Jose Manuelu Fernandesu i Udu Bulmanu na ovome. Međutim, mi znamo da ako je FC uspio mobilizirati dodatna ulaganja, još uvijek e, na neki način zaostajemo za onim što je potrebno kada se tiče mogućnosti da mobiliziramo e, potrebne e, kvantitativne iznose dodatnih ulaganja kako bismo mogli i dalje ulagati i poboljšati kvalitetu tih ulaganja kako bismo imali stvarnu dodatnost. Svi podaci nam kažu da e, se ulaganja oporavljaju, ali još uvijek vidimo duboki učinak e, E, krize na pripremu raznih e, infrastrukturnih investicija. Još uvijek je problem da dođemo na razinu od prije krize, ali imamo i problem e, toga da poboljšamo kvalitetu kako bismo rješavali nove potrebe i odgovorili nove izazove globalizacije novih vještina koje nam trebaju, a i socijalnu dimenziju treba uključiti, a imamo i važne izazove u smislu zaštite okoliša i tako dalje. U tom smislu istina je da ne trebamo samo slaviti uspjeh EFSI-a, nego ga trebamo i poboljšati, i ojačati i proširiti njegov opseg. U tom smislu moram reći da pozdravljam novi prijedlog da se uspostavi jedan jedinstveni investicijski fond Mislim da je njegov cilj da na najveću moguću vjeru zajamči e, politički zamah programa, proširi, e, proširi provedbene partnere i da omogući miješanje financijskih instrumenata i nepovratnih sredstava. To je e, stvarni cilj i pitanje koje moramo riješiti. Naravno, ja također prepoznajem u tekstu da se on nadograđuje na radu koji smo već e, učinili. A i poboljšanja i promjene koje e, su ovdje napravljene neke od njih e, i na zahtjev ovoga parlamenta i odbora. I zato pozdravljam ovaj prijedlog mi ćemo naravno ga proučiti u više pojedinosti i raspraviti o svim njegovim aspektima u sljedećim koracima našeg rada, ali dijelim glavne ciljeve posebno da je pojednostavljenje podrške investicijama uspostavom ovog jedinstvenog okvira dobro i da to neće samo biti element učinkovitijeg upravljanja nego i ekonomije razmjera i olakšavanja pristupa korisnika tom instrumentu. Također pozdravljam i ovaj, ovo uvođenje četvrtog ulaza socijalnog e, aspekta uzimajući u obzir i europskog stupa socijalnih prava i socijalnu koheziju i kapacitet da se uključe ranjive skupine u društvu. Naravno moramo vidjeti na koji način ćemo konkretno uključiti tu novu dimenziju i kako će ona funkcionirati u ovom e, financijskom instrumentu ako se on e, kombinira sa komponentom nepovratnih sredstava. Naravno, to je izuzetno bitno i mi smo e, to i gurali i podržavali. Također mi se sviđa i otvaranje InvestEU drugim financijskim partnera partnerima i zamonit ću predsjednik, potpredsjednika Katajnena e, kako odgovarate na one koji su zabrinuti u Luksemburgu u smislu e, tog rizika. Rekli ste 75%. Na koji način ćete riješiti ova, ovu potencijalnu zabrinutost? I u zaključku Mislim da kao prvo moramo imati neka poboljšanja kako bismo izbjegli iz, izazov da imamo neuspjeh tržišta na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. Mislim da su to dvije strane iste medalje. I isto tako, kada se radi o svim mjerodavnim pitanjima, vidim ovdje jedno otvoreno pitanje. Je li istina da ovdje imamo malo veću fleksibilnost? To bi moglo biti dobro, ali želimo i veću fleksibilnost, ali moramo i osigurati ne samo da postoji dimenzija transparentnosti i odgovornosti, nego da postoji puno uključenje parlamenta i njegovog kapaciteta da na neki način usmjerava tu fleksibilnost. Mislim da je to ravnoteža oko koje e, moramo razmisliti i raspravljati, ali naravno mi podupiremo filozofiju ovoga prijedloga, a i opredjeljujemo se, iako nemamo puno vremena, da radimo brzo kako bismo svakako zaključili e, ovaj dosije prije kraja ovog saziva. Hvala gospodine predsjedatelju. Potpredsjedniče, želite li odgovoriti gospodinu Fernandesu i gospodinu Gualtieriju? Hvala lijepa. E, gospodine predsjedatelju, prvo kad se radi o dodatnosti, dodatnost će ostati jednaka kao što je bila kod EFSI-a. Dakle, imamo financijsku uredbu koja kaže da sprječavanje zamjene moguće, e, moguće e, ulaganja od drugih tržišnih izvora. Dakle, to je definicija dodatnosti, a treba i zaštititi potrebu i e, ciljeve europske politike, isto tako imati učinak multiplikatora, isto tako maksimizirati privatno ulaganje, rješavati e, tržišne neuspjehe ili a, e, konačno to mora biti gospodarski održivo. Glavna razlika između EFSI-a i InvestEU jest da dok je EFSI This is demand driven and policy driven a, vođen e, e, e, potražnjom. Dakle, umjesto da gledamo na kvalitetu i dodatnost, sada gledamo na kvalitetu, dodatnost i, i ovaj, kvantitetu. Dakle, to nije mala promjena, odnosno jest mala promjena, ali ona drastično mijenja glavni dio EFSI-a. Komisija je predložila da bude moguće prenijeti neka, neka odobrena sredstva kroz razne ulaze ovisno o potražnje. Ono što se dogodilo u EFSI-u, mala i srednja Zahtjev za financiranje malih i srednjih poduzeća je bilo više od očekivanog, pa trebamo na neki način to prenijeti na tu stranu a to će biti moguće i kod ovog fonda InvestEU. Dakle, ovih predloženih 15% e, sveukupnog e, najvišeg, e, najviše razina se može prenijeti. Sa tematskog stajališta jedan od razloga zbog kojeg smo željeli otvoriti jamstva iznad Europske investicijske banke ili ako je Europska investicijska banka glavni provedbeni partner jer ona može poslovati u svih 27 država članica, dakle ako govorimo o sljedećem semestru. Međutim, kako bismo osigurali da se zadovolje e, regionalne potrebe, onda moramo isto tako to promicati. Međutim, Europska investicijska banka je u nekim slučajevima aktivnija u nekim državama članicama nego EBRD. Dakle, ne radi se samo o tome da e, otklonimo monopol, iako je to dovoljno, nego i da stvorimo neku vrstu agilnosti, fleksibilnosti. I oni koji znaju koje su regionalne potrebe, znaju e, što je e, Europska investicijska banka učinila i moramo je pustiti da to napravi. Dakle, Europska investicijska banka je obavila e, izvrstan posao sa EFSI-em i iskoristila 75%, a to je jednaki iznos eura koji su iskoristili kada govorimo o efsi Nacionalni prozor 5%, to je već značajna brojka ako pogledamo koliko e, dodjeljujemo financijskih e, fondova. Mislili smo da će to biti dovoljno. Dakle, to je namijenjeno pojedinim državama članicama koje su željne koristiti kohezijske fondove za u svrhu ulaganja. Ja zaista preporučam tu priliku jer to se onda može značajno multiplicirati, može multiplicirati resurse kako taj socijalni prozor se može iskoristiti. Dat ću vam jedan primjer koji dolazi iz zemlje koju najbolje poznajem. Oni su za, uspostavili uz potporu EFSI-a e, obveznice za socijalni učinak čiji je cilj e, otvoriti radna mjesta za 25 e, tisuća migranata zajedno sa javnim tijelima i uz potporu EFSI-a. Dakle, e, spominjem taj primjer zato što je to nešto što se često ne radi. I to je fascinirajući model. Postoje neki drugi primjeri potpore EFSI-a kao što su centri za zdravstvenu skrb ili ulaganja u bolnice i sl. Ali svakako moramo usmjeriti našu pozornost više u tom smjeru nego što smo to učinili do sada. Možda još nekoliko stvari. Usput znate da da e, zemljopisna ravnoteža efsi je već e, vrlo dobra. Najveći korisnici su Grčka, druga je Estonija, treća je Bugarska, Portugal, Finska je jedini izuzetak. Vjerojatno ne bi trebala biti tako, na tako visokom mjestu, onda Španjolska, Latvija, Litva i tako dalje. Iako je EFSI pokrenut e, potražnjem, on ipak financira e, tržišta koja to najviše trebaju. Detalji svih ovih investicijskih e, prozora će biti u smjernicama za e, investicije. Dakle, trebamo delegirani akt i moramo raspravljati o tome. Međutim, Europski parlament i vijeće igraju ključnu ulogu u odlučivanju e, područja politika gdje e, treba koristiti investment EU, odnosno gdje ga treba poticati. Hvala lijepa. Sada dajemo riječ E, izvjestiteljima u sjeni koji će e, ići prema e, klubovima zastupnika. Imaju dvije minute. Dakle, potpredsjednik Katajnen će onda odmah odgovoriti nakon što dva izvjestitelja u sjeni izlože svoja pitanja. Gospodin Garte Zabala. Hvala lijepa. S obzirom da samo imam dvije minute, Odmah ću krenuti na svoje pitanja. Mislim da se radi o vrlo pozitivnim e, kretanjima, da imamo tri instrumenta pod jednim krovom. To će imati svoju snagu u smislu europskog janstva i ekonomije razvoja. Sada, što se tiče mog konkretnog pitanja, spomenuli ste 40% za jamstvo, za FC1 smo imali 50%. I pitam se na koji način tih 40%, je izračunato. Kada se radi o klimatskim promjenama u uredbi, to će biti 30% cijeloga plana, a 15% održive, onog dijela koji se odnosi na održivu infrastrukturu. Međutim, mislim da je teško vidjeti na koji način e, će se obuhvatiti tih 30% i kako ćete vi primijeniti 50% za održivu infrastrukturu. To, to nam nije potpuno jasno. Onda bih se željela nadovezati na ono što je pitao gospodin Fernandez kada se radi o dodatnosti. Mislim da se radi o generičkom pitanju jer već radimo sefsi i tu imamo projekte i programe koji su financirani i dodatno je nešto što tu tražimo. Međutim, ne želimo ići prema natrag i počiniti iste pogreške kao u prošlosti. Imamo jamstva, imamo neke prozore s nekim grubim eh, izračunima u tri glavna područja i jednom, u jednom manjem područjem području. Međutim, tu nam je potrebna veća jasnoća. Na kraju bih željela nešto reći o definicijama. Na koji način će se definirati ti projekti? To treba biti proaktivno i trebamo neka poboljšanja u tom smislu. Hvala. Hvala, Edel. Gospodin Keres ima riječ sada. Gospodine potpredsjedniče, u dvije minute ne možemo puno toga izreći. No, uočavam da je riječ o novoj konstrukciji koja će biti politički obojena. F su 1 i 2, mi smo zapravo se pobrenuli o tome da politički utjecaj bude što manje, ali sada treba ovaj politički utjecaj pojačati i stoga će biti jasni i o na njega. Nije mi jasno u da li je to FSU 3 plus i da li se time FSU zapravo rastača. Kako izgleda dakle novi odnos prema IP, eib a s obzirom da komisija nije banka. Pa mi smo htjeli u Champions Ligu e, iz samih instrumenta visokog rizika kako Komisija InvestEU eh, objašnjava ovo proširenje i jamstvo i to na rizik i na dodatnost samih projekata. Što se tiče veličine samih projekata, što se tu mijenja, da li se time možemo uopće igrati u Champions ligi ili su to projekti visokog rizika. Drugo, pitanje vezano uz upravljanje Invest EU i prijedlog e, traži jednu središnju e, e, tijelo, te isto tako projektnu skupinu, investicijski odbor i to u sastavu četiri strane koji utjecaj će ova strukturu ima na tržišnu orijentaciju i vezno investicijski motoriku, a kako će se moći procijeniti kreditni rizik kod projekata usprkos tome što eto komisija nije banka, a treće je pitanje mobilizacija privatnog kapitala kako komisija procjenjuje eh, realizaciju svoga plana, a na onaj udio koji se tiče investicijskog udjela privatnog kapitala. Hvala. Hvala lijepa. Kao prvo, što se tiče ovih 40%, to je malo više nego što je to bio slučaj u EFSI-u, je smo se više koncentrirali tu nego u EFSI-u na politike e, gdje je rizik nešto viši kao što su socijalna ulaganja ili gdje je povrat nije tako visok. Mislim da je to najbolje što možemo reći. Ne smijemo se previše uzbuđivati oko toga koliko toga možemo postići jer želimo koristiti proračun na odgovoran način. Dakle, to je logika ovih 40%. Znate li kako idu te brojke? Naravno, nemam vremena to objašnjavati. E, mogu vam reći točne brojke kasnije jer pokušavam odgovoriti na što više pitanja. Zašto 50%? infrastrukture treba ići za klimatske promjene zato što postoji mnogo drugih održivih ulaganja nego oni koji smanjuju e, e, e, emisije CO2 recimo oni koji investiraju u vode i slično ne smanjuju emisije pa ne rješavaju nešto vezano uz pariški sporazum iako su održive ili željeznice samo ako zamjenjuju autoceste, onda to može, mogu biti e, klimatski usmjerene aktivnosti. Vrlo je teško zahtijevati da sva ulaganja smanjuju emisije. Zašto smo dodijelili ta sredstva 11,5 milijardi u istraživanje e, i e, inovacije 4 milijarde i slično zato što postoje povijesni podaci iza toga. Mi smo izračunali e, koliko se iskoristilo do sada, koliko je dodijeljeno, a sada gledamo na koji način skupiti te postojeće instrumente, ali postoje određene dodatnosti kao što su socijalne vještine. Mi smo predložili dvostruku, e, dvostruka sredstva nego što su bila dodijeljena do sada. Što se tiče političkog utjecaja gospodinu Karasu, naš cilj nije povećati politički utjecaj u odabir projekata. Radi se o tome da je to e, mnogo neovisnije nego što je bio slučaj s EFSI-em. Međutim, smjernice o tome kako dodijeliti novac su e, zapravo vođene politikama ovim četiri prozora političkih. Dakle, e, govori se o mnogim područjima, ali EFSI nije bio toliko usmjeren prema politikama nego prema količini. Međutim, vi ste postavili vrlo važno pitanje, odluka oko onoga što smo se dogovorili s parlamentom je da u odabiru projekata ne možemo imati političkog utjecaja. Međutim, e, privatni sektor e, tu e, također ulaže i nema političkog ulaganja. To je izuzetno važno, političkog utjecaja. E, to je isto tako 3.0, 3.0 zbog toga što se promijenio fokus. Međutim, tehnička infrastruktura bi trebala biti više manje jednaka. Naš odnos sa Europskom investicijskom bankom Odnosi su dobri, ali moram priznati da Europska investicijska banka s nama ne dijeli sve e, dimenzije e, fonda Investiju. Nekima od njih se ne sviđa što više nemaju monopol. E, moram to reći jer ste već to čuli i čuti ćete i dalje, ali prije sam objasnio da želimo osigurati da svi kutovi Europe e, i mali projekti imaju koristi od e, ovog fonda jer Europska investicijska banka ne želi sve činiti niti ne mora učiniti. E, ponekad e, Europska banka za e, obnovu i razvoj može to učiniti bolje. Može bolje se baviti nekim portfeljima nego što to može Europska investicijska banka. A postoje neke druge stvari vezane za upravljanje, ali raspravljamo o tome s Europskom investicijskom bankom i na kraju mislim da će to biti dobro za sve. Komisija nije banka i ne može biti banka I zato svi provedbeni partneri kao e, Europski investicijska banka ili kasa de depozit je prestiti, oni su ti koji e, provode due diligence. Komisija samo provjerava da je projekt u skladu s našim svrhama, sa, svrhama naše politike i sa pravom Europske unije, ali due diligence i konačna odluka o ulaganju e, nju donose provedbeni partneri kao što to sada čini Europska investicijska banka. Savjetodavne usluge i proaktivnost moramo osigurati da naši provedbeni partneri u budućnosti više od Europske investicijske banke mogu proaktivno pružiti te usluge i to je e, temelj za povećanje proaktivnosti. Hvala. Thank Hvala lijepa. Ne vidim eh, predstavnika ECR-a. Prelazimo na klub Alde. Gospodin Papadimolis, izvolite. Gospodine Katajnen, vi ste ste spomenuli velik broj pozitivnih segmenata koje je donio EFSO i isto tako sva ta pozitivna e, stremljenja će se koristiti i u InvestEU. Postavljam pitanje da li imamo i negativnih iskustava, koji bi to bili eventualno negativni, negativni učinci i posljedice. Izuzetno skupo cijene Autoceste su financirane u Njemačkoj, a i moj kolega Van Nistelrooy koji dolazi iz Nizozemske, nismo stvorili EFSU da bismo financirali skupocjene ceste u bogatim zemljama. Ovo pitanje je koje postavljam, zbog čega postavljam ovakvo pitanje? Ako uzmemo u obzir i negativna iskustva, vidjet ćemo u konačnici koliko je e, učinkovit e, bio sama investicija koje imaju manji e, utjecaj na dakle siromaštvo i koje imaju utjecaj na zapošljavanje. Prvo pitanje. Ne vidim nikakve E, socijalne indekse, indeksaciju koja bi se mogla spominjati gdje možemo i na temelju kojih možemo zasnivati investicije, recimo dugoročna nezaposlenost, nezaposlenost mladih, veći udio žena na tržištu rada. Drugo, postoje poduzeća koja su kontrolirana i koje su na neki način E, bile pod sankcijama upravo zbog toga što su izbjegavali plaćati svoje porezne obveze. Takva poduzeća koja su izbjegavali nezakonito e, upravo e, plaćanje poreza, da li će biti isključeni upravo kroz ove investicijske strukture? Hvala. Marko Vali. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem potpredsjedniku Katajnenu na ovoj prezentaciji. Čini mi se da usprkos tome da smo bili dosta kritični u prošlosti kada se radi o, instrumentu EFSI, jer smatramo da taj instrument ne može e, riješiti pitanja u nekim zemljama, međutim to su instrumenti koji ako se usmjere pomoću dosta strogih propisa prema jednoj e, potrebnoj dodatnosti oni zaista mogu doprinijeti. Zaista smo cijenili činjenicu da smo prešli s jedne uredbe FC1 na FC2 koji je stroži kada se radi o socijalnom e, ekonomskom aspektu. Dakle, bitno je da idemo i dalje u tom smjeru. Međutim, smatramo da očigledno tih 650 e, milijardi imaju veliki e, utjecaj s obzirom da se dijele na 7 godina koliko traje europski proračun i onda za 27 država članica. Još uvijek se radi o vrlo ograničenim sredstvima. Međutim, smatra da je e, vrlo zanimljiva vaša, vrlo zanimljiv vaš prijedlog da se u jamstvu e, tog InvestEU jedan dio e, sredstava država članica e, usmjeri kako bi koristili kreditni rating i da se onda ta sredstva koriste za te države članice. Možete li nam dati malo više detalja o ovome kako bismo shvatili možemo li na neki način povećati e, ta sredstva jer bi to bila e, važno, važno usmjerenje pre jednoj aktivnosti koju bismo mogli e, zado, sa zadovoljstvom podržati. Hvala lijepa. Mislim da možemo preći na postupak spontanog javljanja. Gospodin, sad Hvala, gospodine predsjedniče. A, prvo odgovor, oprostite, dakle, krug odgovora gospodina Katarina i onda postupak spontanog javljanja. Hvala vam lijepa. Prvo što se tiče mm, ovih skupocjenih autocesta, ne znam da li su skupocjene te autoceste, ali komisija je predložila zaista striktna pravila kad je bilo riječi o korištenju EFSU 2 e, i kad je bilo riječi o povezanosti sa autocestom i postoje su neke iznimke kao što su to kohezijske države ili povezivanje između država članica. Naš prijedlog nije nije zbog e, drugih odluka su zakonodavca dozivio promjene, EFSU nije dakle prvenstveno e, financiranje autocesta i to na visokoj razini. Što se tiče potencijalnih negativnih e, utjecaja, odnosno aspekata, jedan od potencijalnih rizika koji se iskristalizirao iz naših analiza i isto tako potencijalni rizici za dodatnost, a to je upravo zato da se isključe privatni rizici, dakle želimo na bilo koji način istisnuti privatne investitore, stoga ne postoji e, razlog da se novac poreznih obveznika koristi za ono što može privatni sektor odraditi. Toga je to stalni izazov. Ne očekujemo da će se to događati u velikom obujmu, ali ipak rizik postoji. Ona poduzeća koja su imala neke poteškoće e, u, sa pravosuđem, oni se nalaze na crnim listama. I to je dobro pitanje koje ste postavili. Države članice i njihov udio u sudjelovanju Invest EU-a, hvala vam na tom pitanju, to je zapravo novom, jer države članice mogu dobrovoljno, ako to žele, staviti 5% sredstava iz kohezijskih fondova u neke od ovih okvira. Recimo, ove socijalne e, vještine, neke bi države htjele usredotočiti sredstva, e, dakle, e, upravo u ovaj segment investirati. Oni bi mogli sa svoje strane u, u više struko povećati fondove u svojoj vlastitoj zemlji, a ukoliko se dogodi situacija da se sredstva ne bi koristila u ovom sedmogodišnjem periodu, tada bi se vratila ova sredstva državi članici. Stoga postoje postoje velike broj prednosti i upravo je to AAA e, bonitetni razred, a to je više od većine naših država članica koji može ovaj fond dobiti na tržištu. A isto tako kao svojevrsni katalizator privatnih investicija, stoga Vjerujemo da će su zakonodavci prihvatiti da ovaj prijedlog te isto tako prenijeti poruku, jer to može izuzetno dobro zaista funkcionirati u velikom broju slučaja. Što se tiče socijalnih ulaganja, eksplicite je navedeno kroz dakle, održavanje infrastrukturu, to je jedan od investicijskih kriterija općenito koji se spominje u tom okviru. Evo, hvala vam lijepo. Hvala. Potpredsjednik vam malo. hvala vam lijepo. Ja želim zahvaliti komisiji i potpredsjedniku Tajnenom što zaista predano rade i stvaraju nešto što već imamo, ali usprkos tome što je bilo i kritika i nepovjerenja, međutim imati upravo taj privileg da se e, doprinosi i moj doprinos u trijalogu kad je bilo riječ o EFSO 2. Ja sam možda imao priliku dublje analizirati sve skupa i to je zaista doista dobar pokušaj da se poboljšaju stvari. Dvije ipak kritike želim uputiti kako bismo bili ipak bolji. Jedan segment tiče se bojaznija kad je riječ o obzoru, a to je upravo da sredstva će se uzeti iz ovog segmenta, prije svega kad je riječ o temeljnim istraživanjima. Kako možete suzbiti ove bojazni koje su se pojavile? Drugo, gospodina Karasa, želim podržati kad govorimo o tome da će ovo biti politički utjecanje, a to ne bi trebalo biti na uštrb dakle, gospodarskih e, stremljenja ovog fonda. Onas Fernandez. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Ja vjerujem da i EFSU 1 i EFSU 2 trebaju biti zapravo reakcija na investicijski jaz koji je kriza ostavila na europsko gospodarstvo. Mi smo mislili da nam treba jedan anticiklički instrument koji će kroz javnu potporu omogućiti da se stvori potražnja na unutarnjem tržištu. No, instrumenti kao takvi zapravo zasnivaju se i su osnova i temelj, ali Postoji li dakle anticikličnost u vašem prijedlogu? Možete li mi odgovoriti na to? postoje li na bilo koji način bilo što drugo ili neke druge uredbe ukoliko Europska unija treba više sredstava za bolju kohezijsku politiku, za poboljšanje prometne infrastrukture, ne bi li bilo bolje da se više sredstava stavi na raspolaganje e, dakle, proračunu Europske unije ako i razvijamo anticiklički element sve dok ove uredbe neće biti na snazi u budućnosti o kojima sada upravo raspravamo, trebali bismo ipak koristiti sadašnje kapacitete i iskoristiti ih u cijelosti. Svake godine Imamo mnoštvo projekata, a s obzirom i na ovom investicijskom jazu trebali bismo svakako zadržati postojeće kapacitete. Gospodin Nistedroj, hvala na ovoj mogućnosti i da se javim. E, ja sam u odboru za regionalni razvoj, a isto tako e, imam jedno mišljenje koje mi je povjereno. No, ovaj tjedan želim kazati da ćemo se sporazumjeti oko omnibusa i paketa omnibus mi smo isto tako sagledali e, ove instrumente poput EFSU-a i isto tako instrument Invest EU. Novac koji se nalazi u omotnici država članica ne mora prijeći na europsku razinu kako bi se koristio u samim instrumentima poput efsu a ili Invest EU. Pitanje je, pitanje E, novac ide na europsku razinu, ako se ne koristi, ponovno se vraća u države članice. Postavlja se pitanje ako se izravnije radi sa lokalnim investicijskim bankama i bankama za razvoj, ne znam, u Nizozemskoj, ne znam, da li je to isti smjer kretanja kod nas, zašto je potrebno da se novac stavi na raspolaganje na europskoj razini, ako regionalno i nacionalno možete to odrediti kroz e, banke za obnovu i razvoj. A da li je to dobro da se onda to na taj način radi kroz omotnice? Mogu se složiti oko ovih 5%, ali tehničko je pitanje. Idućeg e, četvrtka ćemo ipak e, kasti da u općem smjeru kretanja to možda nije potrebno. Hvala. Hvala, izvolite, potpredsjedniče Katajna. Hvala. Prvo što se tiče pitanje obzora Hvala vam na ovom pitanju, gospodine Sarove. Čuo sam neke vrste brige i da se krade novac iz programa Obzor. To nije tako. Mi možemo biti mirni, jer ono što smo činili jeste sljedeće. Dakle, kada govorimo o e, financiranju istraživanja razvoja, mi smo e, Obzor 20 okupili i zajedno spojili sa financijskim instrumentima koji se nalaze pod InvestEU, a isto tako su namijenjeni istraživanju i razvoju. Upravo okupljanjem i sažimanjem možemo značajno povećati sredstva za istraživanje i razvoj. I upravo ta sredstva nisu otišla u temeljna istraživanja, pa čak ni pod obzorom 2020. jer se oni financiraju kroz bespovratna sredstva. Ne možete koristiti e, sredstva, e, kreditna sredstva za isplatu plaća. Inofin, te isto tako i ostali dužnički instrumenti, vlasnički instrumenti su korištena u svim vrstama projekata to upravo i čitava ideja kao takva ostaje na snazi, osim se što povećamo sam opseg i volumen financiranja. Želimo financirati veći broj projekata u području koji su povezana s istraživanjem i razvojem. Također prozor i okvir za male srednja poduzeća koje potiču inovativnost i projekti samih MSP-ova trebaju dobiti na značaju i snazi bez političkog utjecaja u izboru projekata. To je ključna poruka, to je zaista načelo koje je omogućilo da i privatni sektor zajedno sa EFSO-om sudjeluje u investicijama i ne treba nam i ne želimo da se na bilo koji način ovo dobro funkcioniranje razbije i da ovaj dio EFSO koji dobro funkcionira da se na bilo koji način razbije. EFSO i njegove protociklična narav e, i pitanje da li će se transferirati na bilo koji način u investicijske fondove kao takve, odgovor je da i ne. Ne s obzirom na činjenicu da ukoliko bismo željeli učiniti nešto što je protociklično i onda e, smanjujemo investicije, jer investicije su upravo pokrenute u ovom trenutku i s obzirom da znamo da postoje potreba za politikom kada je riječ o e, zaštiti okoliša ili kada postoje potrebe investicije u socijalnu infrastrukturu i socijalne e, sposobnosti ili isto tako istraživanje i razvoj, sve ovo Invest u nije samo kontracikličan, već je i politikama potpomognut. Mislim da to nije problem. Jer upravo dodatnost, dodana vrijednost je izuzetno važna. Ne želimo na bilo koji način isključiti privatne investitore i investicije. A to pak se dodaje svemu onome što i same države članice čine. Kohezijska sredstva, vi ste e, usporedili to e, sa bazom kapitala, da, eto, da se povećanjem sveokupnog, e, povećanjem proračuna Europske unije kako bi se na taj način generirale sredstva za kohezijski fond. Razlike između Invest EU i druga dva prijedloga su ta da kohezijska sredstva je investicija ili to je bespovratna sredstva, to je jedan milion bespovratnih sredstava, on je vredan jedan milion. Ali ako je tih isti milion koristite kao kapital i sa svojom polugom, tada dobijate daleko više. I treba nam i bespovratna sredstva i trebaju nam financijski instrumenti kako bismo zaista e, e, uključili i privatni sredstva i javna sredstva. Bespovratna sredstva nisu dovoljna za postizanje optimalnih rezultata. Kad je riječ o kapitalizaciji, naravno e, vlasnici e, RB da li želi kapitalizirati i dokapitalizirati, međutim Invest EU i u tom pogledu daje dodanu vrijednost jer to daje upravo vrijednost i ostalim programima, ne samo Europske investicijske banke, čak i regionalne i lokalne banke mogu učiniti nešto što Europska investicijska banka e, ne može ili ne želi učiniti. I to upravo odgovor na ovo pitanje koje kreće iz tog smjera. Što se tiče ovih nacionalnih omotnica, to je zapravo opcionalno. Naravno, investicijske banke u državama mogu investirati i, i koliko god žele ili koliko država želi da one investiraju. Međutim, to je zaista opcija koja stoji na raspolaganju. U velikom broju slučajeva e, trostruki A, AAA rating same Europske unije, znamo da to taj rating nemaju većine država članica, ali to je zaista presudan faktor. Naravno, želimo i potaknuti države članice da pogledaju i sagledaju mogućnosti što ti investicijski i financijski instrumenti mogu učiniti, ne glede dakle sad na ove redovite kohezijske e, fondove. Hvala vam lijepa. Mislim da je to zaista bila zaista je zanimljiva razmjena E, informacija i podataka, više elemenata e, nam je potrebno da bismo započeli nas zakonodavni e, rad to ćemo učiniti što je tu učinkovitije moguće. Želim zahvaliti potpredsjedniku Katajnenu, svim kolegicama i kolegama na svim njihovim aktivnim doprinosima, te isto tako na ovom kvalitetnom prijedlogu i već se sada radujemo vrlo plodnoj suradnji vezano s ovaj dokument. Šan, želiš li ti još dodati nešto? Ja bih e, vam zaželio ugodnu večer svima zajedno. A isto tako želim zahvaliti na sudjelovanju. Hvala, potpredsjedniče i upravo iz ove nove poluge ćemo imati razvojni instrumente za čitavu Europu.